Dame i gospodo, odlučili smo se za sankcije protiv gospodina Kervina Mike e, zbog neprikladnih primjedbi na račun afričkih emigranata. Predsjedništvo Europskog parlamenta bavilo se osporavanjem te odluke, međutim predsjedništvo je jednoglasno odobrilo moju prvobitnu odluku. Gospodin Korvin Mike gubi na taj način pravo na dnevnice tijekom deset dana te ne može sudjelovati u raspravama parlamenta tijekom pet dana, ne može isto tako niti glasati da sankcija vrijedi od danas 12. rujna. Nadalje, talijanske vlasti obavijestili su me da jedan novi kolega dolazi na mjesto Gianluca Bonana. Pozdravljam